izbora će doći u četvrtak u podne. E, zastupnici Matiju, Žame i e, Bulog će imati e, potvrđenim je mandat u to koji teče od srpnja, odnosno kolovoza